jednom. Gospodin Solin Mojsa je ostavio, je izašao iz kluba zastupnika socijaldemokrata 22. Eh, studenog i pridružio se 29. studenom eh, klubu zastupnika EPP-a. Još jedno priopćenje